So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich Drage kolege, započet ću sa sjednicom odbora za e, ekonomsku i monetarnu politiku. I da li se netko javlja vezano uz dnevni red? To nije slučaj. Time je dnevni red odbora za ekonomsku i monetarnu politiku usvojen. Imam neka priopćenja, njih ću iznijeti na engleskom jeziku i naravno prilaže se zapisnik. Dakle, imamo priopćenja predsjednika, žuriranje, o, e, odnosno izvješće o trijalogu. E, juri odbor je e, zajedno sa odborom Ekon ima podijeljenu nadležnost vezano uz članak 54. Prvi trijalog se održao 27. listopada uz prisustvo zamjenika e, predsjednika Đorđa Fredmana iz Luksemburskog predsjednika i povjerenika. E, Ekon je zastupao Olik Ludekson. Sastanak je trebao predstaviti stajališta svake institucije o glavnim aspektima prijedloga o kojem se raspravljalo i trebalo je utvrditi stavke koje bi trebalo elaborirati na tehničkoj razini prije sljedećeg političkog trijaloga. Pitanja o kojima se govorilo su bili identifikacija e, dioničara, transparentnost uključujući transparentnost upravitelja imovinom, institucionalni ulagatelji, ekonima e, zajedničku nadležnost sukladno pravilu 54, također naknade, e, izvješća specifično za pojedinu zemlju i transparentnost pravila za oporezivanje. Na tehničkoj razini su se također e, donijele određene odluke i e, određeni trijalog za, e, na političkoj razini. Šest trijalog o benchmarkingu je održan 26. listopada 2015. godine o prijedlogu vezanom uz benchmarken Prijedlog je uključivao kategorizaciju kritičnih i najvažnijih elemenata za benchmarking i e, režima za središnji benchmarking, kamate, regulirane podatke, e, tržišta roba i e, pregovarači u parlamenta su naznačili najvažnije smjernice i zamolili su što da im se da se povratno obrati. 24. studenog će se održati sljedeći trijalog ove godine. Također vam moram priopćiti sažetak preporuka i odluka koje su donesene 29. listopada na sastanku koordinatora. Dogovoreno je da će sljedeći dosje se raspravljati e, e, E, između 28. i 31. prosinca, solventnost broj 2. Mislim da ne moram čitati baš sve pojedinosti vezano uz brojke, svi znaju o čemu se radi koordinatori Ekonos su odlučili odložiti imenovanje sljedećih prijedloga komisije, zajednička pravila za sekuritizaciju i stvaranje zajedničkog okvira za standardizaciju Europske unije, zahtjevi za kreditne institucije i ulagače. Nakon razmjene gledišta većina koordinatora se složila da se ne izrađuje izvješće o krizi mehanizma za premještanje. Koordinator SNDA je zatražio da se upiše u zapisnik da se ona s time ne slaže, sa tom donesenom odlukom. I mi smo to primili na znanje. Koordinatori Ekona su odlučili izradi, podnijeti usmena pitanja vezano uz e, dovršetak monetarne e, unije e, Europske unije 17. studenog će se održati sljedeći sastanak. Dodatne informacije će vam priopćiti javništvo u sljedeća 24 sata. Provjerit ću to. Zahtjev odbora za proračun da se izradi samoinicijativno mišljenje o proračunskom kapacitetu za euro područje. Koordinatori Ekona su se e, složili da je pravilo 52 prihvatljivo e, u, u smislu toga da će se primijeniti kao odgovor na ovaj zahtjev. Drugi odbori koji su zatražili sudjelovanje, što će biti s njima? Znam kontekst. Koordinatori su dobili da se pošalje dopis vezano uz prijedlog za rezoluciju i peticiju. I sada

b 8134 To je sve. Sve detalje možete pronaći u zapisniku. Vezano uz buduće prijedloge za rezoluciju. Jedan koordinator mora biti prisutan, tajništvo će pripremiti standardni odgovor i naznačili su da koordinatori su odlučili ne dati povratnu informaciju vezanu uz prijedlog za rezoluciju. Toliko o priopćenjima predsjednika. Nadam se da ste uspjeli slijediti i pratiti sve ove brojke. Sutra ujutro ćemo to provjeriti. Time dolazimo do treće točke današnjeg dnevnog reda, a to je sporazum između Europske zajednice i Kneževine Lichtensteina o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u direktivi vijeća 2003/48 o oporezivanju dohotka od kamata na štednju. Sada ću nastaviti na njemačkom ako mi dopuštate. Izvjestitelj je dobio mogućnost predstaviti svoje izvješće, a nakon toga pozivamo izvjestitelja u sjeni također da se očituju. Želim vas ukazati na to da su koordinatori odlučili sva ova porezna pitanja e, distribuirati sukladno sustavu rotacije, pa je za Liechtenstein sada nadležan EKR, imamo Monako, San Marino i druge zemlje u istom loncu, tako da će svaki klub zastupnika moći izabrati svoju zemlju za koju će biti nadležni. Prvi je na redu Lichtenstein i za Lichtenstein je nadležan EKR. E, kolega Stapastitić zamjenjuje izvjestitelja. Izvolite, imate riječ. Dragi kolege, prije svega, E, naš kolega Sander Lone se ispričava što nije mogao doći danas ovdje zbog toga što mu se preklapao jedan drugi termin. Gospodin Lunes smatra da je ovaj sporazum vrlo važan korak u smjeru e, smanjivanja poreznih prijevara i to je jedna nadogradnja na sporazum koji je usvojen 2004. godine. U Drugim rječima, Lichtenstein bi trebao usvojiti pravila koja su isto vrijedna onima koji su utvrđeni u direktivi Europske unije o oporezivanju dohotka od kamata na štednju. Stoga izvjestitelj pozdravlja e, ovu, e, ovaj dodatak. E, potrebno ga je usvojiti pravodobno kako bi mogao stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine. Hvala. Imate još više vremena ako vam je potrebno. To je sve. Nemam više teksta. Oporezivanje u Lichtensteinu je vrlo e, važno pitanje. Moja izborna jedinica je prvi susjed. Lihtenštajn pa bi mogao mnogo toga ispričati na tu temu. Izvjestitelj u cijenu za EPP, gospodin Baltes, koji je zamijenio gospodina Švaba. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Najprije bih želio se srdačno zahvaliti izvjestitelju, iako danas nije ovdje. Sander Lums je izradio dobro izvješće. Moram reći, najprije Švicarska, sada već i Lichtenstein se bore protiv eh, poreznih prijevara i Europska unija iz toga odlučila sklopiti novi sporazum sa Lichtensteinom o transparentnosti. nadam se da taj sporazum je nešto što bismo svi trebali pozdraviti. To je jedan dodatni korak u suzbijanju poreznih prijevara i poreznih utaja u Europskoj uniji. Osnažena razmjena informacija o e, računima, naravno da će biti e, korisna za nacionalne porezne uprave i olakšati će im posao, a nadamo se da će to odvratiti one koji žele utajiti porez i koji žele prikriti prihode e, iz inozemstva. Aktualizacija sporazuma iz 2004. godine je bila nešto što je potrebno kako bi Lichtenstein mogao usvojiti mjere koje su istovredno onima koje se primjenjuju u Europskoj uniji. E, naime, od e, stupanja na snagu tog sporazuma od 2005. godine mnogo toga se izmijenilo u Europskoj uniji i e, standardi su se izmijenili, pravila bi se trebala toga izmijeniti. Pritom mislim na standarde OECD-a. U smislu automatske razmjene podataka od 2014. godine. Zbog ovih novih potreba u suzbijanju poreznih prijevara e, nadamo se da će ovaj sporazum donijeti dodatnu kvalitetu i naš izvjestitelj se zajedno sa e, nadležnim izvjestiteljom slaže da bi Europski parlament zbog svih navedenih razloga trebao e, dati svoj pristanak na usvajanje ovog sporazuma. Iskoristio sam dvostruko više vremena od prethodnog govornika. Nadam se da će ipak biti prilike i za e, druge govornike da se također izjasne. Nadam se da ovo neće biti obrnuto razmjerno sa e, veličinom teritorija Lihtenštajna. Povlačim ovu opasku. SND, dajem riječ e, Renje Bekfurtu. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem na davanju riječi. Govorimo o lijepoj kneževini Lichtenstein, odlično vino, u ime kluba zastupnika e, snd i meni je drago da je komisija pokrenula ovu inicijativu suzbijanja poreznih utaja sporazum sa trećim zemljama. E, svi ti sporazumi moraju se provesti što je moguće prije i učinkovitije i moramo moći e, iskoristiti pojednostavljeni postupak. Kao izvjestitelj za sporazum između Europske unije i Švicarske moram reći da mi je vrlo drago da smo prešli na druge zemlje. E, one uključuju i Lichtenstein. Ono što je najbitnije je sam sadržaj sporazuma, suština tog sporazuma je takva da smo sada jedan korak bliže plodonosnoj suradnji sa Lichtensteinom na području suzbijanja poreznih prijevara. Naravno da e, moramo još poduzeti mnoge druge korake. Nadam se da će komisija primiti na znanje gledište parlamenta. Uistinu nam treba jedan sveobuhvatni sporazum, treba nam više automatizirane razmjene podataka potrebna nam je brža razmjena informacija i treba nam mnogo više transparentnosti. Nadam se da komisija razumije potrebu da se Europski parlament mora informirati o svim najnovijim e, kretanjima i razvoju događaja vezano i u sadašnje i u sve buduće sporazume ove naravi. Dakle, Europa mora nešto poduzeti vezano uz nezakonite i nepravedne prakse e, na području oporezivanja i ovo je korak u pravom smjeru. Bio sam kratak, hvala. Drago mi je da nećete iskoristiti svi vrijeme koje je za vas predviđeno, time ćemo imati više vremena za raspravu. E, Alde, Nemam ništa za dodati, ali vi želite također plaćati porez u Lichtensteinu. Ne, ja bih vrlo rado ponovno posjetila Lihtenštajn, jako lijepo mjesto, ali ne želim pla ali ne želim plaćati nigdje drugdje svoje poreze nego samo tamo gdje ih moram plaćati. U redu. Gue, Miguel Anguelas. Hvala. Ovo je pozitivan korak u pravom smjeru. Zapravo potvrđena je i naša procjena vezana uz skandale koji su došli na svjetlo dana. Sva pitanja su sada u središtu pozornosti javnosti. Parlament je radio na tim pitanjima i sve to urodilo plodom. E, to je rezultat svih tih pritisaka vezano uz skandale. Naime, građani jednostavno ne mogu razumjeti kako se mogu dogoditi ovakve, ovakva izbjegavanja plaćanja poreza, a vlade istodobno primjenjuju mjere štednje. I iz te perspektive vrlo je stoga važan i ovo i pozitivan korak u pravom smjeru. Moramo pratiti i dalje što se događa, procjenjivati situaciju. Kao što sam razumio, razne informacija će se početi tek 2017. godine. Zašto ta odgoda? Moramo čekati još jednu godinu. Možda postoje neke administrativne prepreke, no mi smo, mi smo primili na znanje tu odgodu i mislimo da to nije pozitivno. Problem nije nedostatak zakonodavstva, razmjena informacija i ideja o kojoj govorimo godinama. Također, situacija u da nije nešto što je novo. Bil, I u prošlosti su se događali skandali bez, bez posljedica, no sjetom se 2008. godine dogodio se skandal E, vezano uz neplaćanje poreza Njemaca i parlament vijeće i komisije su tada izradili zakonodavstvo kako bi riješili te probleme, no ja želim reći da unatoč tome e, zakonodavstvo nije bilo dovoljno, zakonodavstvo samo po sebi nije dovoljno e, za ostvarenje pravih rezultata. Imamo sva ta pravila koja se ne koriste i razmjena informacija je zapravo klasični primjer alata koji ne djeluju, koji nema zube kakve bi trebao imati. Ovaj sporazum će biti usvojen, no najvažnije je pratiti, mjeriti učinak tog sporazuma. Građani moraju znati da se zakon primjenjuje. U svakom slučaju to je e, korak naprijed, moramo ga usvojiti, no e, najbitnije je pritom da pratimo, procjenjujemo što se događa i da postoji odgovornost da se pravila primjenjuju i pitanje je da li ta pravila dovode do nečeg opipljivog što građani mogu vidjeti, odnosno da li ta pravila uistinu sprečavaju porezne utaje i porezne prijevare. To je najvažnije što sam želio reći. Hvala lijepa. Nemam daljnjih javljanja za riječ trenutno upućujem samo na proceduru. Danas je 9.11. I da bi uopće sve to moglo stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine moramo primijeniti brzi postupak. Vijeće nas je zamolilo da na prvoj, na prvoj mini plenarnoj sjednici 2. prosinca ovdje u Briselu e, podnesemo svoje gledište kako bi vijeće moglo reagirati. i zato smo u, zatražili ovaj pojednostavljeni ubrzani postupak jer je u svačijem interesu da ovaj sporazum stupi na snagu 1. siječnja 2016. godine. Imali, želi li izvijestiti nešto još reći? Ne. Komisija? Ne. Onda ćemo napraviti stanku od četiri minute dok ne dođe povjerenica Vestager. Hvala. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Drage kolegice, drage kolege. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti povjerenicu za tržišno natjecanje Margaret Vestager koja je prihvatila naš današnji poziv da nam se obrati u okviru treće razmjene gledišta sa ekonom u okviru strukturnog dijaloga između Europskog parlamenta i Europske komisije od našeg posljednjeg sastanka, odnosno dolaska u odbor Ekon u srpnju komisija je poduzela jedan vrlo važan korak u suzbijanju agresivnog poreznog planiranja od strane multinacionalnih kompanija. E, donesene su odluke protiv Fiata i Starbucksa prošli mjesec uz, uz opravdanje da, da su nezakonito koristili državne potpore. Nadam se da će vaš kolega Moskovisi da je, da je pratio ono što se događalo na posljednoj plenarnoj sjednici e, po pitanju poreznih rješenja. Ta odluka je bila u samom središtu rasprave. Prošli tjedan ste također osobno e, lansirali javnu raspravu o osnaživanju nacionalnih tijela za tržišno natjecanje. Skupina za tržišno natjecanje je razgovarala sa predsjednikom Luksemburškog e, tijela za tržišno natjecanje, obzirom da je trenutno Luksemburg predsjeda e, vijećem i bili smo vrlo impresionirani kada smo vidjeli kako je jedna takva mala zemlja jako dobro organizirala. Što se tiče odbora Ekon, trenutno radimo na godišnjem izvješću za 2014. godinu. Gospodin Langer je, je predočio svoje izvješće u listopadu i amandmane je odbor razmotri, će razmotriti u četvrtak. Ovo će biti vrlo važno pitanje za naš odbor do kraja godine i stoga mi pozdravljamo vašu predanost redanom dijalogu sa Europskim parlamentom i veselimo se vašem kratkom uvodu. Rekli ste da ćete govoriti između 10 i 15 minuta, nakon toga ćemo imati naše pravilo od 5-minutnog e, trajanja e, izjašnjavanja zastupnika i imat ćete priliku postavljati pitanja. Možete, to, možete dugo postaviti pitanje ili e, slušati odgovor, no međutim pet minuta imate na raspolaganju. Izvolite, imate riječ. Hvala, svega, hvala prije svega što ste me pozvali na ovaj sastanak. Drago mi je što sam došla i e, volim sudjelovati na ovakvim razgovorima zato što mislim da je to zaista prilika za pitanja i odgovore i mene to nadahnjuje. Dakle, hvala. gotovo je prošlo doslovce godinu dana od kako je ova komisija počela s radom i e, time se otvorilo novo poglavlje suradnje između mene osobno i ovog odbora. Za početka zahvalit ću se gospodinu Werneru Langenu na nacrtu izvješća o, politici tržišnog natjecanja Europske unije. I vidimo jasno da ima mnogo stvari na čemu možemo zajedno raditi i što možemo nadograđivati. I mi smo dakle radili na provedbi zakona o tržišnom natjecanju. Naravno, jedinstveno tržište je dragulju kruni i moramo otvoreno raditi na tome i moramo isto tako zajedno, i to je vaš i naš posao, raditi na tome. Jaka i dobro tržišno natjecanje je ključ za ovo što radimo. U EU svaka tvrtka mora ima mogućnosti da posluje, da inovativno predstavlja svoj rad potrošačima i da to radi dobro, a ne da budu žrtva tvrtki koji imaju dominantnu poziciju. Za Evropljanje e, je važno da postoji pravičnost i da svatko ima mogućnost e, da e, nađe jedno mjesto pravično mjesto za tržišno natjecanje. Tvrtke rastu i razvijaju se zahvaljujući proizvodima i uslugama. I postoji toliko puno mogućnosti i načina da se u Europi posluje. Oko toga se slažemo i mislim da to predstavlja vrlo dobre temelje za raspravljanje o mojoj e, inicijativi da dam novi zamah tržišnom natjecanju u Europi. E, po tim e, naravno mislim da nacionalne vlasti na učinkovitiji način provode pravila o tržišnom natjecanju. Kao što je upravo i rekao gospodin Ferber, uputila sam vam prošlog tjedna e-mail kako biste vi mogli točnije znati ono na čemu mi radimo. Sad par riječi o tome. Prošlo je nešto više od jednog desetljeća od kako su nacionalne agencije za tržišno natjecanje postale naš ključni partner za provedbu zakonskih propisa o tržišnom natjecanju. Bez tih agencija ne bismo mogli. U e, mom portfelju imam jako puno različitih područja za koje sam nadležna, ali bez nacionalnih e, tijela ne bismo mogli uspjeti. Imamo zato u okviru mreže za tržišno natjecanje u Europi vrlo blisku suradnju. Donijeli smo velik broj odluka o e, pitanju e, pozicije na tržištu. Od toga više 85 njih su e, načinile i provele nacionalne vlasti, što je jako dobar primjer toga kako nacionalne vlasti i europska tijela mogu dobro surađivati. Vi u Europskom parlamentu ste ti koji se zalažete za poboljšanje same mreže za tržišno natjecanje. Jasno je zašto ako želite da tržišno natjecanje poboljša situaciju građana, onda nacionalna tijela moraju u potpunosti igrati ulogu koja im pripada. I tu ne govorim samo o postupcima i pravilima. Radi se ovdje o pitanju pravičnosti i kvalitete, a to ne bi smjelo ovisiti o državi u kojoj netko živi, već je to pravo svih građana u Europi. Nažalost, e, ponekad i jest slučaj da se pravi razlika i da je bitno u kojoj državi netko žive. U nekim e, državama situacija je vrlo različita. Primjerice e, u kazne u određenoj zemlji za istovrsno e, nezakonito ponašanje se plaćaju dakle kazne koje mogu biti 25 puta veće nego u nekoj drugoj državi. Isto tako neke tvrtke izbjegavaju plaćanje kazne tako što e, svoju pravnu osobnost promjene. Nemaju niti sve nacionalne vlasti mogućnost da budu učinkovite. Nama nacionalne vlasti kažu da bi mogle biti učinkovitije kada bi imali dogovarajuće ovlasti. E, to su bitna pitanja. E, ne može se protiv tim pitanjima baviti e, samo priopćenjima, komunikacijama i smjernicama. I zato sam prošlog tjedna počela raditi na zakonovnom prijedlogu kako bi se i taj prijedlog u to uveo i e, zato moja služba je kontaktirala kako nacionalna tijela, tako druga državna tijela i dobili smo od njih povratnu informaciju koju od njih tražimo, dakle da nam kažu gdje mi možemo nešto učiniti. E, započeli smo s javnim konzultacijama, javnom raspravom gdje tražimo da nam svi dionici e, kažu ono što o tome misle. Usmjerili smo se na tri stvari. Prvo, da nacionalne vlasti imaju sredstva i osoblje da dobro rade svoj posao. Drugo, jamstvo da mogu otkriti probleme i uputiti sankcije za slučaj da ima problema na području tržišnog natjecanja. I e, treće, e, pokazuje se da se e, može omogućiti da programi gdje se rješava pitanje kartela da oni mogu biti pozitivni. Mi ovim ne pokušavamo mijenjati kulture poslovanja u pojedinim državama. Ne, ono što mi želimo je da svatko ima minimalne broj instrumenata kako bi učinkovito provodio mjere. A postoji mogućnost da svaka država ima svoje posebnosti, ali isto tako da s druge strane situacija u kojoj se neka tvrtka nalazi ne ovisi o državi u kojoj se nalazi, u kojoj živi. Vi ste izabrani predstavnici naših građana i vi na ovome radite. Mislim da je to pitanje gdje ćemo morati raditi zajedno kako bismo došli do pravih rezultata. Ova inicijativa će um, omogućiti da vi zaista punopravno sudjelujete kao sudonositelji zakona. Prije dva tjedna Europska je komisija pokazala što se može postići kada se na e, neovisan i e, čvrst način e, brani tržišno natjecanje i zahvaljujem se na podršci na plenarnoj sjednici. Hvala u ime građana jer ovo sve skupa jest smisleno. Mogu samo reći sada kakvi su rezultati prva dva predmeta vezano za multinacionalne tvrtke i povlastice o koje su nezakonite u nekim državama. E, Fiat e, je e, odlučili smo dobio takve nezakonite poste u Luksemburgu, a Starbucks u Nizozemskoj. I to su stvari koje i pravila koja moraju vrijediti i u malim i u velikim tvrtkama i u malim i velikim zemljama. Jednostavno nitko nema pravo na nezakonite državne potpore. Želim vam također naglasiti početku posla a ne na kraju onoga što radimo ovdje. I budemo li imali sumnje, ponovno ćemo otvoriti predmete koji se bave <clears throat> poreznim rješenjima. A naravno, otvorimo li takav predmet, učinit ćemo sve kako bi se taj predmet riješio što je brže moguće, ali naravno nikad na uštrb kvalitete rada. Mi napredujemo u načinu na kojem pristupamo poreznim rješenjima u svim državama članicama, a cilj nam je da što bolje osjetimo kakva je stvarna situacija kako bismo na osnovu toga mogli davati dobre smjernice e, kada se radi o poreznim povlasticama koje e, su zapravo e, nezakonite državne potpore. Mi ćemo imati otvoreno jedinstveno tržište gdje će svi imati za sve vrijediti ista pravila i <clears throat> to će biti dakle dobro iskustvo za sve građane u Europskoj uniji. Po mom je sudu to je jedini način na koji će građani moći imati koristi od jedinstvenog tržišta. A mislim da jedinstveno tržište može biti na korist mnogima onima koji traže posao, onim tvrtkama koji žele poslovati, koji žele inovativan način predstaviti svoje proizvode klijentima. Hvala, ima mnogo toga o čem bih vam još mogla govoriti. Rado mi je da sam ovdje i nadam se da ću nakon našeg razgovora dobiti više ideja i da će me nadahnuti u daljem radu. Hvala vam povjerenice, kao što sam rekao, cijenimo vaš rad i imate pravo jedinstveno tržište ne treba samo jedinstveno tržišno natjecanje, već je potrebna i e, pravična konkurencija i moramo vidjeti kakva je situacija s državnim potporama i e, kako je <clears throat> to vezano i za porezna rješenja i drago mi je da ste vi sve to e, pozivali. A sada prema sistemu Hond dat ću riječ klubovima zastupnika u početku predstavnik Europske tučke stranke Burkhard Bals. Hvala vam gospođa Vestager što ste došli na sastanak ovog odbora. Govorit ću u ovom prvom krugu o pitanjima vezana za poreze. Za većinu nas u ovom odboru to je tema kojom se puno bavimo Imamo također i poseban odbor koji se bavi poreznim rješenjima. Molit ću da mi kratko odgovorite na sljedeća pitanja. Najprije, vaš stav o e, sustavu clearinga koji bi se navodno trebao uvesti i gdje bi se provjeravalo e, da li određeni porezi imaju negativni učinak na druge države članice. Možda znate kako bi bili praktični rezultati toga, odnosno nuspojave takvog poreskog sustava. Drugo pitanje već ste spomenuli, da ste nedavno najavili dvije odluke vezane za porezna rješenja. Sada imate dosta iskustva na tom području, možete li nam reći e, kada mislite da se dakle kroz koje vrijeme e, moći provoditi e, ta porezna rješenja, a isto vrijeme dati e, dobre smjernice za građane i države članice o tome. Najprije u prvom pitanju, hoće li se uvesti sustav clearinga ili ne, zapravo je odgovor da ne znam, jer ima i za i protiv toga. Što se tiče država članica, oni imaju osjećaj da nisu odgovorni za poreska rješenja, ne onoliko koliko bi trebali biti. A ja mislim da bismo trebali doći u situaciju kad poreska rješenja ne bi bili zapravo nešto što vodi sustavu e, pravnih povlastica, e, već e, bismo se zako trebali usmjeriti na temeljne i smjernice koje daje OECD i da ih pretvorimo u stvarnost. A drugo što se tiče razmjene mišljenja o e, poreznim rješenjima, trebamo dakle razmjenjivati informacije o tome. Što se druge stvari tiče, što se tiče e, zajedničke porezne osnovice. I što se tiče vašeg drugog pitanja, mislim da porez, e, da ovaj klinički sustav treba s tim povezati. Treba će nam dugo vremena da izradimo smjernice i pitam se kako bismo mogli jednostavno dati određene smjernice državama članicama, ali omogućiti da naši postupci budu više otvoreni i transparentni i da to se uskladi s državnim potporama. Dakle, Postoje određen broj odluka koje donosimo i koje moramo donijeti. I nadam se da ćemo moći napredovati, naročito kod onih država članica koje imaju takva porezka rješenja i nam se da ćemo to napraviti u odgovarajućem roku. Hvala, još imate minutu i po koji su preostali za pitanje. Ne. Onda Petar Zimon za, za e, socijaliste i demokrate. I sa moje strane, gospođo povjerenice, želim vam odati priznanje za odluke koje ste donijeli prošli tjedan i poslali ste jasnu poruku. Ne govorimo samo o nezakonitom postupku, e, već o nelegalnom postupanju. Mnogi su tvrdili u drugim odborima da to nije nelegalno, no ova odluka je sada pojasnila da stvarno je nelegalno, nezakonito postupanje. Ove pojedinačne odluke koje su donesene, na temelju svih podataka do koje smo došli zahvaljujući skandalu LuxLeaks, e, jesu li vaši djelatnici uopće sposobni obuhvatiti sve ukupne razmjere afere? Drugo pitanje se tiče automatske razmjene podataka. Vijeće je će se sada pobrinuti da komisija bude e, opremljena podacima statističke prirode i na taj način će imati pravo e, institucije za tržišno natjecanje e, uskratiti sve informacije za koje smatraju da nisu usklađene sa primarnim pravom. Kakav je vaš stav o tome? Koje su minimalne informacije koje su potrebne vama da biste obavljali svoju ulogu zaštitnice tržišnog natjecanja? Moje treće pitanje se tiče uloge komisije u smislu Code of Conduct. Ovog tjedna je objavljeno u njemačkom tisku da se parlamentu skraćuju određene informacije i to zato što države članice iz razloga povjerljivosti ne dostavljaju te informacije sukladno Code of Conduct. I u njemačkom tisku se stoga tvrdi da već godinama nekoliko država članica u odnosu na druge države članice e, su e, postupile nezakonito u smislu poreznih rješenja. I Code of Contact Group je neovisno tijelo na koje komisija ne može primijeniti određena prava ako zaštitnica ugovora e, želi djelovati, nije, li onda situacija takva da i bi tu trebala ostvariti svoje ovlasti? ne može se koristiti izgovor povjerljivosti i to e, na način koji nadilazi ono što je zajamčeno u ugovorima. Hvala. Uh, što se tiče ovog prvog pitanja, možemo li mi učiniti dovoljno? Ja kao prvo nemam nikakvih ambicija da ja budem e, porezna uprava Europske unije, zato što imamo porezne uprave u zemljama članicama i mislim da bi tu se također postavilo pitanje resursa. Ono što mi želimo postići je svakako da u budućnosti imamo porezna rješenja koja će biti u potpunosti u skladu sa pravilima koja se odnose na državne potpore. Mislim da se to može postići uz smjernice e, koje se zasnivaju na ovim predmetima koje smo vodili. Ovi predmeti e, u kojima smo donijeli odluke, imamo još i ovaj treći predmet, Starbucks. E, mislim da je to veoma jasno izneseno i također smo jasno iznijeli metodologiju na koji način se izračunava porez koji trebaju platiti te kompanije. I zaista možemo mnogo od toga naučiti. U osnovi radi se o tome što se radi i u onome što je dosad napravio OECD. Znači kada imate to unutarnje određivanje cijena da to bude u skladu sa E, tržišnim cijenama, znači jedan prema jedan odnos, a ne e, da se e, profit seli zemlje u zemlju pa da onda imate praktički uopće nikakvu poreznu obvezu. Ako se na odgovarajući način to primijeni, mi onda na osnovu ovih predmeta koje smo konkretno vodili mnogo toga možemo naučiti i također i državne nacionalne vlasti su već učinile mnogo što se tiče ovog pitanja o statistici, ne znam e, koji je stav e, mog kolege Moskovisija koji je e, zadužen za šire područje oporezivanja, no znam da u ovim konkretnim predmetima nam je od velike pomoći to što imamo snažne instrumente koje nam omogućavaju da dođemo do informacija koje su nam potrebne. I kao što znate kad smo raspravljali o e, našim zahtjevima za porezne, porezne rješenja sa zemljama članicama, stalno smo naglašavali da su nam potrebne sve snažni instrumenti kako bismo dobili te instrumente koji su nam mm, potrebni. E, dakle, imamo snažne instrumente i oni su zaista potrebni. Što se tiče ovog, ove skupine za kodeks, e, etički kodeks, kodeks ponašanja, mislim da je ovo veoma zanimljivo. No, moramo također se osvrnuti i vidjeti e, treba li ovo o čemu su oni raspravljali, da se to prenese na naš rad i na naš budući rad, ali mislim da je ta skupina na neki način postavila temelje za promjenu pogleda na e, oporezivanje profita kompanija. U redu, dao sam vam malo više e, vremena, ali ipak moram se držati pravila. Sada gospodin Stabati iz ECR-a. Ja sam ovdje umjesto Kasa Svinborna koji nije mogao doći na ovaj sastanak, odnosno ona, zbog toga što je morala odvesti svog kćer u bolnicu. Gospođo povjerenice, kao prvo želim vam čestitati na ovim zaključcima komisije da su Luksemburg i Nizozemska e, dali e, Fiatu, Starbucksu i još nekim drugim kompanijama nelojalne prednost u predmetima oporezivanja. Ovo je jedan od najvažnijih načina da se borimo protiv izbjegavanja plaćanja poreza od strane kompanija i zaista mora postati snažna volja da se protiv toga borimo. Imam dva pitanja za vas. Možete li nam opisati kako i u kojoj mjeri vi vidite da će te dvije odluke odvraćati kompanije e, da i dalje e, se bave takvim takvom praksom, a i države članice. Također me zanima vaše mišljenje uspješnog e, sporazuma e, ovog okvira OECD-a e, za borbu protiv erozije porezne osnovice i preseljenja profita. Jer glavni čovjek zadužen za oporezivanje u OECD-u je rekao da je to E, jedna velika promjena koja će stubokom promijeniti način pristup e, poreznih obveznika ovom pitanju. U kojoj mjeri vi vidite da je ovo ovaj BEPS, da taj okvir za BEPS će omogućiti da se uvede e, ta zajednička konsolidirana porezna osnova koja će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji, a znamo da nekoliko zemalja članica se tome oštro protivi. Hvala. Kao prvo nadam se da će e, sve biti u redu sa kćeri e, vaše kolegice i zaista drago mi je da ona na pravi način postavila svoje prioritete. E, pa mislim da je ovaj, ovo, i, ovo efekt odvraćanja veoma snažan, to sam odmah e, rekla. To je snažna poruka i kompanijama i zemljama članicama. Dakle, e, mi kažemo ovo je iznos e, koji trebamo dobiti i također ovo je metodologija jer mi želimo da svi nauče tu lekciju i da se to integrira u svačiji rad. Kao drugo što se tiče ovog projekta OECD-a za borbu protiv BEPS-a, ja zaista to pozdravljam i nadam se da će to biti podržano i na razini šefova država G20 kad se sastanu jer to pokazuje da to nadilazi granice Europske unije i da trebamo e, više ljudi koji će se priključiti našem radu kako bi se zaista postiglo da se porez plaća tamo gdje se zaradi profit. Trebamo više ljudi da nam pomognu. Moje kratko iskustvo e, me već naučilo da treba biti zaista veoma oprezan E, kad se koriste snažne formulacije, no ipak mislim da ako se na pravi način ovo provede, to će biti jedan odličan način da postignemo ono što želimo. Kao treće, što se tiče ove zajedničke e, stope za oporezivanje e, kompanija, odnosno profita, Mislim da to neće biti moguće. Dakle, imate neke manje kompanije koje posluju samo u nekoliko zemalja članica, a onda će one boći na bolji način shvatiti koja im je porezna osnova i one će moći e, naprosto pojednostaviti proceduru jer neće morati imati nekoliko poreznih konzultanata i revizora. Hvala. Zamolit ću vas samo da isključite svoj mikrofon gospodine Stobati. Sada ispred liberala Ramon Tremoza. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dragi povjereniče, dragi kolege, kao prvo ukazujem na to koliko je važna vaša odluka što se tiče ovih e, poreznih rješenja za Starbucks i Fiat. Nadam se da ćete te istrage provesti do kraja. Imam dva pitanja. Jedan e, se odnosi e, na činjenicu da ste nakon e, pet godina sada ipak se počeli boriti protiv tog vezano za Google, dakle da oni ne mogu više birati gdje će plaćati porez. Možete li nam dati neke novosti vezano za to? Što se tiče e, globa, novčani kazni, e, Google je odgovorio da Europska komisija ne može izricati novčane kazne i Microsoft je rekao isto to prije mnogo godina. Što vi mislite o tome? i ja bih inzistirao da se te novčane kazne moraju izračunati na osnovu godine, e, godina kada je nanesena ta šteta i mislim da bismo trebali se vratiti barem do 2006. kada je šteta prvi puta nastala. Mislite li da je to dobra godina ili ne? I drugo pitanje se odnosi na zrakoplovstvo i lojalnu konkurenciju. Mislim da bi e, opća uprava e, za promet se zaista trebala time e, više pozabaviti i vidimo e, također da kod e, zrakoplovnih kompanija iz e, Persijskog zaljeva da one se ne drže pravila vezano za državne potpore i Europska komisija vrlo dobro zna da takve subvencije bi se smatrale nezakonitim u svakoj od europskih kompanija. Dakle, moje pitanje je Europska komisija bi trebala imati jednu obvezujuću i e, transparentnu klauzulu o e, lojalnoj konkurenciji u svim vanjskim sporazumima vezano za avijaciju i što se tiče e, pravila Europske unije o vlasništvu i kontroli nad e, europskim zrakoplovnim kompanijama, mislite li da bi se ti kriteriji trebali revidirati, da bi to trebalo biti dio paketa za zrakoplovstvo? Hvala. Kao prvo, što se tiče e, trenutne situacije sa Googlom, ova istraga o Androidu je otvorena u travnju i mi smo još uvijek e, usred te istrage, tako da ne mogu vam reći kada će ta odluka biti spremna. Što se tiče ovog predmeta vezano za biranje gdje će se plaćati porez, e, Google je do kraja rujna odgovorio na, na naše upite. Taj odgovor je prepun podataka pa ga tek analiziramo Trebamo dobiti još podataka i od Google i od trećih strana i time ćemo se baviti u ovom mjesecima koji su pred nama. Što se tiče pitanja vezanog za novčane kazne, novčane kazne e, se e, izriču e, na osnovu trajanja i težine prekršaja. Kao što ste rekli, novčane kazne mogu biti dosta velike zato što moraju imati snažan element odvraćanja, tako da primjerice e, kada imamo neki kartel, onda ta kazna mora odražavati štetu koju je nanio taj kartel i korist koju je zvukao od te nezakonite dominantne pozicije na tržištu. Nedavno smo izrekli kazne cijelom nizu e, kompanija E, vezano za optičke kablove. Dakle, nisu sve e, te kompanije bile europske, no poslovali su na europskom tržištu. Radilo se o 160 milijuna eura, tako da mi možemo kažnjavati kompanije koje e, imaju sjedište u drugim dijelovima svijeta ako to utječe na funkcioniranje europskog tržišta. Što se tiče avijacije, mi smo e, već e, uzeli e, u obzir vaš savjet da uključimo i glavnu upravu za promet iz dobrih razloga zato što imamo te različite okolnosti unutar Europske unije je povezivost zaista porasla i to mnogi građani su to iskoristili. Ali što se tiče konkurencije prema sa drugim dijelovima svijeta, tu je situacija problematičnija sa e, povjerenikom zaduženim za to e, posebno razmatramo e, koje smjernice se trebaju izraditi za avijaciju kako bi se riješile neke od tih stvari. Hvala, a sada dajem riječ Palomi Lopez Permeo iz grupe GUE. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala, gospođo povjerenice na tome što ste došli ovdje na razgovor s nama. E, ono što mene zanima je da se osigura da e, tržišno natjecanje zaista regulira tržište i da to bude na korist našim građanima i potrošačima, a ne velikim multinacionalnim kompanijama. U tu svrhu mislimo da se ovo ovaj instrument treba koristiti kako bi se korigirale negativne vanjske, negativne vanjske dimenzije tržište kako bismo se pobrinuli da sve kompanije u Europskoj uniji poštuju ista pravila. Bilo mi je zanimljivo čuti vaše komentare vezano za nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, ali ono što me brine je kako ćete vi zajamčiti nezavisnost tih tijela. ne samo e, što se tiče državnih tijela nego i e, ovih privatnih aktera na tržištu koji se upliču u izradu e, zakonskih akata. I dva vrlo konkretna pitanja. Kao prvo, da li vi u komisiji razmišljate o tome da razmatrate pitanje socijalnog dumpinga kao i jedan od elemenata kojim se postiže bolja tržišna pozicija i ako da, kako ćete se time pozabaviti i također me zanima koje mjere ćete poduzeti u predmetima Fiat i Starbucks kako biste se pobrinuli da svote koje e, se e, dobiju da idu zemljama u koje trebaju ići. I što se tiče zaštite sektora e, obnovljivih izvora energije u Španjolskoj u svijetlu ovih novih e, zakonskih propisa i novih postupaka koje stvaraju velike probleme u tom sektoru u cijeloj Europskoj uniji. Hvala. Pa hvala. Kao prvo što se tiče ovog pitanja kako da se e, pobrinemo da te nacionalne agencije za zaštitu tržišnog natjecanja zaista djeluju kao nezavisne agencije. Tu imamo nekoliko ideja, ali to je veoma važno. E, to se može učiniti na različite načine. I e, vidjet ćete da se to već i čini na različite načine. U različitim zemljama članicama, u nekim zemljama je situacija dobra, drugdje ima mjesta poboljša, za poboljšanje i mi možemo onda reći evo kod vas to funkcionira ili bilo bi bolje da to napravite ovako. A što se tiče socijalnog dumpinga, E, mislim da se da neki od mojih kolega bi mogli direktno govoriti o tome, ja sam tu malo po strani, ali imamo nova dobra pravila koja kažu da ne možete nuditi potporu kompaniji e, da se preseli, da preseli poslovanje u vašu zemlju ako bi oni onda dali otkaz e, jednom velikom broju radnika u zemlji gdje posluju sada u ovom momentu. Jer ja mislim da biste trebali preseliti poslovanje iz pravog razloga, ne zato da se dočepate nekih bespovratnih e, sredstava. To nema veze direktno sa socijalnim dumpingom, ali to je ipak jedna mjera koja pokazuje da mi zaista želimo da kompanije iz pravih razloga e, rade nešto, a ne da to čine zbog toga što će negdje dobiti nekakve subvencije. Kao treće, vezano za mjere da se e, ova sredstva koja će se dobiti od Starbucksa i Fiat zemlje gdje je taj novac zarađen. E, mi nemamo e, zakonske odredbe koje bi to omogućile. Mi možemo dobiti povrat ovih državnih potpora koje su dodijeljene na način koji nije u skladu sa ugovorom, ali ne možemo to podijeliti, raspodijeliti na drugi način zaista je teško pronaći neku mjeru jedan na jedan kojom bismo se pobrinuli da se taj novac zaista vrati tamo gdje treba ići, ali mislim da o tome treba raspravljati na jednom širem nivou. Ne radi se samo o porezivanju i državnim potporama, jer tu ima i drugih tema. I zadnja, ali ne najmanje važno što se tiče ovih obnovljivih izvora energije, E, ne znam sad kakva je situacija u Španjolskoj, e, kakav je, tko je taj slučaj, ali rado će se na to opet vratiti zato što mi bismo mi htjeli da obnovljivi izvori energije budu uključeni u e, proizvodnju električne energije kao takvu. I sada vidimo da je opala cijena proizvodnje električne energije od vjetrenjača na učini i tako dalje, tako da je to puno jeftinije sada za porezne obveznike. No, rado ću se ponovno vratiti na taj španjolski slučaj. U ime zelenih, gospodinu Lambertu, gospodine povjer, povjereniče, kada sam pitao Junkerovu komisiju, dobio sam prilično loše odgovore, no vi ste sjajna iznimka ono što vi radite u ime europskih građana. Mislim da je dobro i volio bi da, se to, da to svi primjena na znanje, da se upiše u zapisnik. Što se tiče istrage o poreznim rješenjima, i ja se priključujem čestitkama na dobro obavljenom poslu. Drago mi je da je vaš prethodnik Lamunja otvorio ovu tabu temu, no vi ste nastavili tamo gdje je on stao i to cijenim. I sami ste rekli da posao nije gotov, da ćete istraživati i neke druge predmete. Postoje tisuće rješenja. Kako ćete ih odabrati, kako ćete utvrditi predmete, rješenja koje želite istraživati jer imate ograničene resurse kao i svi mi ostali. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje Volkswagen. U mnogim zemljama kompanija, odnosno kupci koji kupuju od te kompanije su zaprimili su subvencije, olakšice na temelju pogrešnih informacija. To je nešto što je narušavanje tržišnog natjecanja. Što ćete poduzeti s tim u vezi ako se utvrdi uistinu, zapravo već je utvrđeno da je Volkswagen bio uključen u prijevare, no države članice, kako će, moći hoće li one primiti taj novac kojeg je nezakonito zaprimio Volkswagen, odnosno kupci, zato što su kupili vozila koja nisu pod navodicima zelena. Hvala lijepa na ovom pitanju. Drago mi je da ste me pohvalili. To mi je vrlo važno. Upravo se ima mnogo poreznih rješenja. Trenutno analiziramo 300 rješenja koja dolaze iz država članica koja se time bave. Imamo jako dobre primjere. Dakle, neka porezna rješenja su uistinu usuglašena sa pravilima i ne postoje nikakvi propusti, no postoje i rješenja druge vrste. Pokušavamo pronaći one predmete koji su očiti koji su istinu, svima je jasno da su to nezakonita porezna rješenja. Želim da svi izvuku pouku iz toga, posebice tvrtke i države članice koje su uključene u te predmete. Ako postoji utemeljena sumnja da su pravila bila nisu bila poštovana, tada ćemo morati otvoriti istrage. To ćemo morati učiniti na temelju naših resursa, moramo se preustrojiti, reorganizirati kako bismo pružili potporu ljudima koji će biti uključeni u te istrage. Naravno ima mnogo tih predmeta, no kao što ste i sami rekli, svi su pod pritiskom ograničenih resursa, no pokušavamo učiniti ono sve što je u našoj moći, neovisno resursima. Što se tiče Volkswagena, predmet se i dalje istražuje i toga je vrlo teško točno utvrditi što će se dogoditi tijekom sljedećih mjeseci. Državna potpora koju je zaprimio Volkswagen mislim da je bila namijenjena isključivo ulaganju, istraživanju i razvoju. Ne mogu vam dati točnu brojku u smislu e, precizne količine državne potpore koje su zaprimili. Od e, srpnja sljedećeg godine će sve države članice morati objavljivati koju i koliko države potpore dodjeljuju kome. To je dio programa suvremenjivanja državne potpore i to je dio e, decentralizacije odluka o državnoj potpori. Na taj način će biti osigurana transparentnost. Drugim rečima u budućnosti ćemo moći vidjeti koja država je davala koliko državne potpore kojoj e, kompaniji. I to će nam biti velika pomoć u slučaju nepoštivanja poreznih pravila. No, vezano uz subvencije koje je Volkswagen zaprimio zato što je e, prodavao vozila koja nisu poštivala pravile, što ćete učiniti povodom toga? Ovisi o tome kako će se predmet dalje razvijati, e, a to vam sada ne mogu reći. Hvala za EFDD Markovali. Hvala. Predsjedavajući i hvala također povjerenici što je došla odgovarati na naša pitanja. E, moram reći istinu, ovo je povijesni trenutak, postoji zaista veliki pristisak mi u medijima, toliko skandala kojima smo svakodnevno svjedoci i e, zato je potrebno da im postoji pravda po pitanju porezivanja. Ja kada sam u Italiji, kada se govori o slučajevima Fiat i Starbucks, građani žele odgovore i bitno je da se svi oko, e, slože oko istih pravila, a multinacionalne tvrtke kao što su Fiat i Starbucks E, zapravo pokušavaju plaćati poreze e, tamo gdje je poreski sustav takav da je to bolje za njih, a istovremeno su e, to načinili na uštrb drugih europskih država. Treba učiniti nešto da ta pravila ne bude u interesu E, e, da to bude interesu tih multinacionalnih tvrtki. Nadam se da jednog dana kada budem već stariji, možda djed kao neki od mojih kolega, se ne bude morao time i dalje baviti. Rado bih da nam date točne i konkretne rokove kada će se to napraviti i e, nadam se da se nećemo naći u situaciji kada ćemo čuti od vas da nešto radite, a da se na kraju ništa ne napravi. E, možemo i dobiti neke rokove, recimo na sastanku Ekofina 6. listopada zaista je postojala velika mogućnost da se nešto riješi i da se donese transparentni sustav kojim bi se taj nemoralni e, sistem blokirao, međutim države članice su opet išle u neke u tom istom pravcu. Jer trebaju li građani vjerovati, imati povjerenje u institucije? Jer e, građani nam e, kažu da dakle, trebamo stvari raditi i zdravorazumski. I to vam kažem ja koji imam 30 godina, a već se dugo bavim ovim pitanjem i ne želim e, zapravo da trošim vrijeme na ovakve stvari kad imam puno toga što bi se moglo napraviti i što bi bilo u interesu građana. Zapravo, vaši komentari e, me čine optimističnom, jer što više fokusa samih građana e, sam, u samim našim izbornim jedinicama postoji na ove teme, moći ćemo brže napredovati i ne postoji ništa što bi zapriječilo promjene u državama članicama odmah danas. To je stoga prava zadaća birača da ovo bude uvršteno u agende i da porezna rješenja se donose sukladno pravilima, sukladno cijenama koje jesu na tržištu, da ne dolaze do preusmjeravanja, premještanja dobiti. Vidjeli smo da se to dogodilo u nekoliko slučajeva. Moraju postojati jednaka pravila za sve i svaki gospodarski subjekt bi trebao doprinositi poreznim prihodima države članice u kojoj posluje. Mislim da je to vrlo važno jer možemo nešto učiniti alatima države potpore, također zakonodavstvom koje postoji sada i koje će se uskoro usvojiti, no pojedina država članica se može početi mijenjati već sada. I zato ja pokušavam djelovati što je moguće prije kako bih dala smjernice i primjer kako to treba učiniti ako, ne, ako još postoje neke bojazni. Slažem se s vama. Ja osjećam da ljudi očekuju od nas da izmijenimo sustav, jer tisuće i tisuće gospodarskih subjekata plaćaju poreze, a onda postoje neki drugi gospodarski subjekti koji imaju resurse da e, izbjegavaju plaćanje poreza i to na prilično agresivan način. A i sami su iskusili što sve države su morale učiniti da bi kontrolirale državni proračun. Morali su primijeniti mjere štednje, e, povisiti cijene i svi smo to sjedili na vlastitoj koži. E, stoga ova rasprava koju vodimo danas je vrlo obećavajuća i što više surađujemo sa parlamentom, e, odbor za poreze također je uključen, to bolje. Dajem riječ izvjestitelju. Eh, izvjestitelju za politiku tržišnog natjecanja. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Veselimo se da ovako lijepo surađujete s nama. Otvorit ću dvije teme. Jednu smo već spomenuli, to je pitanje poreznih rješenja. Eh, upada mi nešto eh, u oči što je zapravo prilično absurdno i čudno vezano uz porezna rješenja kazne koje su izrečene se odnose na države koje nisu žrtve, već počinitelji. To tako ne bi smjelo biti. Države koje, koje su dobile dodatno novca nisu uključene i to je zapravo nešto što se razlikuje od e, postupka koji se primjenjuje na kartel. Mislim da kazne u, u oba postupka, kada se radi o poreznim prijevarima i o kartelu bi trebale e, se jednako tretirati jer e, žrtve su druge države koje nisu iskoristile kršanje pravila tržišnog natjecanja, odnosno državnu potporu. To je moje temeljno pitanje i čudi me da Nizozemska i Luksemburg će dobiti sada dodatno taj novac. Oni mogu reći kriva je bila Europska komisija, neki su već zaprijetili tužbama, no mislim da bi to trebalo izmijeniti kako bi se izvršio veći pritisak na države članice. Dobrovoljno djelovanje bi bilo najbolje rješenje. Druga točka se tiče e, suradnje sa nacionalnim tijelima za tržno natjecanje. Mislim da je ta suradnja dobra, no kada ju analiziram, Uglavnom se radi o suradnji vezanoj uz kartele. Spomenuli ste više od tisuću predmeta, to je, kod kojih je to dobro funkcioniralo. Dakle, radi se o istragama vezanim uz postupak kartela, no i tu je postoji propust kod državnih potpora. Nakon mnogih rasprava koje smo vodili o državnim potporama, moje iskustvo je da zapravo e, za to nisu nadležna nacionalna tijela, već nacionalne vlade koje su dodjeljivale nezakonito državne potpore. One bi trebale preuzeti odgovornost. To se do sada nije dogodilo i stoga moje pitanje kako vi gledate na to područje suradnje? E, ne bismo li trebali izvršiti više pritiska na vlade država članica? Moje mišljenje je da vraćeni porez ide poreznim obveznicima, a ne državama. U pravu ste kada kažete da je to paradoks da država koja je omogućila selektivnu prednost sada dobiva novac natrag, tako reći. No to se tako događa kod svakog predmeta vezanog uz državne potpore. E, trebali smo imati sustav u kojem kažemo trebamo novac dati toj i toj državi članici. U tom slučaju bismo morali napraviti korak napred kako bismo točno znali gdje je ostvaren dobit i kako bi se on trebao oporezivati u pojedinim državama članicama no vezano uz zajedničku korporativnu poreznu osnovicu i transparentnost, to je nešto što je, što, na čemu se zapravo već radi. No i moje mišljenje je da porezni obveznici e, trebaju dobiti novac natrag i na tome trebamo raditi. Drugo, u pravu ste kada kažete da pitanja koja postavljamo nacionalnim tijelima su uglavnom vezana uz pitanja kartela. Modernizacija državne potpore je omogućila da države članice donesu mnogo više odluka po pitanjima državne potpore uz dva uvjeta. Prvi uvjet da e, prvo moraju evaluirati sve to imali smisla i drugo da sve bude transparentno e, kako bi građani znali na što se troši njihov novac. To su dva najučinkovitija načina kojima se osigurava da o državnoj potpori sukladno de minimis pravilu određuju, e, odlučuju same države članice i to na razborit način. Postoji i zadaća komisije koja treba ex officio po službenoj dužnosti istraživati postoje li nezakonite državne potpore koje se dodjeljuju državama članicama i u tom slučaju se mora inzistirati da komisija u svakom mandatu se treba o tome pobrinuti, jer to je pitanje tržišnog natjecanja. Ako velike, odnosno bogate države članice mogu omogućiti olakšice gospodarskim subjektima ili nekim drugima, a to narušava jednaka pravila za sve. Hvala i sada za SND Tibor Sani. Da, imate riječ. Hvala lijepa. uvažena povjerenice. I ja bi također želio pratiti sve vaše odgovore, posebice vezano uz pitanja koje se tiču odbora za poreze. Taj odbor za poreze je zapravo jedan politički proizvod ovog parlamenta i e, promatranja i saznanja tog odbora su vrlo korisna. Mi smo već detektirali nekoliko takozvanih velikih riba koje ne žele plaćati poreze, no smatram da vaše službe trebaju ići dublje kako bi pronašle i gospodarske subjekte srednje veličine koji također su podložni određenim e, poreznim rješenjima i primaju porezne olakšice. Želio bih skrenuti vašu pozornost na jednu točku koja se tiče moje zemlje. Naime, mađarska vlada je najprije ukinula e, cijelu industriju kockanja, no kao koncesiju je ipak e, jedan, koncesija je ipak dana kao ustupak jednom gospodarskom subjektu, i samo zapravo ta jedna osoba može otpisivati i koncesije od samog iznosa poreza. Ta je osoba jedan od najboljih prijatelja premijera, no temelj svega toga je bio taj da u Mađarskoj postoji zakon da se te koncesije mogu davati samo ovisno o dostupnosti, raspoloživosti. To je omogućilo taj postupak. Ono što drugo želim reći, zapravo već ste nekoliko puta to spomenuli, pitam se koje je vaše mišljenje o fenomenu poduzeća koja djeluju u, na razini cijele zajednice, u, neke države članice su zabranile tu vrstu poslovanja, druge države članice nisu. Koje je vaše mišljenje o takvom načinu poslovanja? Prije svega, mislim da je to nešto što je otvoreno za raspravu, radili su o velikim ili srednjim ribama, govorili smo o dijelu kompanije Starbucks i dijelu kompanije Fiat i možda zato je povrat poreza koji je trebao biti plaćen između 20 i 30 milijuna. Usporedbi sa cijelom e, kompanijom Starbucks to nije veliki iznos, također usporedbi sa cijelom kompanijom Fiat to nisu veliki iznosi. Ono što je najvažnije je pitanje načela. Moramo se pobrinuti da sve bude u redu vezano i uz cijene i u postoji e, određeno ograničenja kada se recimo prodaje povrće, također postoji ograničenje kada se prodaje znanje, postoje unaprijed određene marže unutar državnih potpora postoji ograničenje do kojega je nešto zakonito i nezakonito. I mislim da ta, ta načela kada će se primjenjivati će biti korisna za sve gospodarske subjekte neovisno o njihovoj veličini. Kod nekih slučajeva bit ćemo pametniji kada e, istraga uznapreduje. Što se tiče industrije kockanja i Mađarske, moram reći da ne znam točno što se događa. Postavili smo dosta pitanja. Rado ću vam se povratno javiti po tom pitanju. Postoje mnoga pitanja koje smo zaprimili od Nacionalnog tijela za tržišno natjecanje u Mađarskoj. Surađujem sa svojom kolegicom Bjelkovskom koja je zadužena za jedinstveno tržište, također kolegom koji je zadužen za promet, jer imamo različite portfelje, no kada imamo jedan zajednički portfelj, onda vezano uz ove zajedničke usluge dobivamo mnogo širu perspektivu. Što se tiče digitaliziranih industrija koje stvaraju nešto novo, nešto dobro, koje otvaraju nova radna mjesta u teškim vremenima, e, za opravdano je i njima postavljati pitanja vezana uz oporezivanje, sigurnost i mi to upravo činimo. I za EPP Eva Paunova. Hvala lijepa. Hvala vam povjerenice što ste došli na ovaj sastanak. Čestitam na, na poslu koji ste obavili do sada. Potrebno vam je puno e, energije, a i hrabrosti da se nosite s nekim prilično kompliciranim slučajevima kao što ste to učinili nedavno. Moje pitanje nadovezuje se na ono što je kolega malo prije rekao. Prošlog tjedna dogovorili smo se oko toga da e, e, bi trebalo da na digitalnom tržištu potrošači mogu e, kupovati preko izvan granica svoje zemlje bez problema. U posljednjih nekoliko godina problemi su u tim slučajevima bili česti. Gospodarstvo može rasti ako dijelimo robu i usluge, dijelimo fizičke prostore, automobile, kuće i tako dalje. A postoje također aspekti koje se odnose na gospodarstvu u kojem se surađuje, koje naravno e, može biti vrlo pozitivno, ali to povezuje, povlači za sobom pitanje tržišnog natjecanja. Jako je dobro i pozdravljamo istrago koju ste napravili po pitanju trgovine putem interneta koja može dovesti do toga da neke način poslovanja bude nepoštene. Što se tiče nedavne strategije o jedinistom tržištu i agendom za gospodarstvo koje i suradnju. Dakle, e, hoćete li nastaviti raditi na tom programu? Možda bi mi ste mogli nešto više reći o tome jer me to prilično zanima. Pa, nadam se da ćemo to istvariti jer kada vodimo istragu u nekom sektoru, to radimo zato što postoji određen problem. Manje od 10% naših e, malih i srednjih poduzeća imaju prekogranično poslovanje, što možemo samo pitati zašto, jer to može biti i jednostavno. Pitali smo se je li to zato što postoje neki ugovor, problemi vezani s ugovorima, naime, E, da li i njihovi dobavljači možda to onemogućuju. Bilo bi dobro da o ovim stvarima odgovaraju kolege koje imaju više odgovornosti u pitanjima e, zakonskih propisa. E, zanima me kako se ono što e, saznamo prilikom takve istrage o nekom sektoru, kako se to e, može e, zapravo riješiti i tu bi trebalo surađivati i s mojim kolegama koji rade na tim pitanjima da se dakle različiti aspekti uzmu u obzir. Dakle, ono što vas zanima mislim da je nešto na čemu ćemo raditi i da idemo u tom pravcu. Hvala. A sada Nina Gil za socijaliste i demokrate. Hvala lijepo. Hvala vam povjerenice. E, recite jedno. Dakle, industrija e, željeza i čelika je važna u Velikoj Britaniji. Mnogi ljudi rade u tom sektoru, kako izravno, tako i neizravno, jer više od tri puta e, neizravnih je poslova vezano za e, u odnosu na broj dakle, ljudi koji izravno rade u industriji čelika. Osim toga, e, to je sektor koji ima i donosi dosta velike prihode. Međutim, problem je sada taj sektor ima puno problema i e, to e, uvijek kažu da je to zbog energenata. Tvrtka iz zapadnog Midlandsa je, koja se zove Kaparom je jedna od značajnih u tom sektoru, a e, navodno je njezin direktor danas počinio samoubojstvo. Želimo ovim prilikom izraziti i saučešće obitelji. Dakle, kako se nositi s krizom industrije čelika? Je li to zbog pravila oko državnih poticaja i se da se ništa nije napravilo po pitanju borbe protiv dumpinga? Je li zbog toga cijena čelika pala? Ponekad e, moramo, e, imamo i legitimne državne potpore u Europi Komisija je u prošlosti nekada i e, odobravala neka izuzeća, odnosno odobravala državne potpore ponekada. Biste li se vi bavili antidumpingom i e, nešto učinili kako bismo se borili protiv jeftinog čelika koji je uvezen? Mislim da je industrija čelika značajna za cijelu Europu, u čitavom nizu država članica taj industrijski sektor vrlo je značajan, a e, čelik je naravno važan i za mnoge druge sektore kao sirovina za te proizvode. Europa je i dalje neto izvoznih čelika, što samo pokazuje da je, su to kvalitetni proizvodi. Međutim, e, industrija čelika ima proizvode koji nisu homogeni i zato osobe koje se vode inicijative, antidumping inicijative zapravo imaju vrlo težak posao. Kada vidimo da dođe do dumpinga čelika, to je jedno što se mora ustanoviti a e, potrebno je da vidimo kakvu vrstu čelika ljudi trebaju, tvrtke trebaju kako bi napravili ono što žele. Međutim, svjesni smo problema i donijeli smo čitav niz mjera kako bismo odmjereno pristupili tom problemu. Drugo, vezuju nas odluke što su ih 2013. godine donijeli šefova država i vlada za e, sektor čelika. Naime, ne dopušta se davanje državnih potpora tom sektoru. Puno analiza načinjeno je prije te odluke i to načinili svih države članice. Mi naravno surađujemo s državama članicama i kada se radi o izuzećima radi velikog trošenja energije i tranzicije na gospodarstvo koje će koristiti energiju koja će više biti obnovljiva, dakle da tu pokušavamo nešto napraviti. U jednom kraljevstvu govori se o tim pitanjima upravo sada, a e, mislim da e, mnoge stvari koje ste rekli za jednom kraljevstvu vrijede i za druge zemlje. Hvala. Sada ponovno dajem riječ Burkatu Balcu za Europsku pučku stranku. Hvala predsjedavajućim. Dva kratka pitanja. Prvo o izvješćivanju od zemlje do zemlje, zemlje po zemlji. U e, tim e, izvještajima o pojedinim zemljama e, mislimo da ćete i hoćete li moći na taj način identificirati probleme vezane za multinacionale i kako ćete moći pomoći da tvrtke ne budu u nezavidnom položaju u odnosu na konkurente koji nisu iz Europske unije. A drugo pitanje je vezano za proračun 2016. godine. U, na našem e, odboru smo u mišljenju o proračunu za 2016. godine odobrili više sredstava e, za e, borbu protiv agresivnog planiranja plaćanja poreza koje imaju multinacionalne tvrtke. Što vi mislite e, kako, e, kakvi su dodatne sredstva potrebna? Što se tiče izvješćivanja od zemlje do zemlje, zapravo Radi se o pitanjima na koje se treba odgovoriti prije nego što komisija načini prijedlog. Zanimljivo je uočiti da vi to već e, vidite, dakle takvo izvješćivanje u e, financijskom sektoru. Zaključak bi trebao biti da ako oni mogu uspjeti to raditi i malo pomalo je to itekako dobro zaživjelo. Dakle, da to možemo napraviti i na ovom području i da možemo može dati iste rezultate. Ne bi nužno to pokazalo e, što je tu e, e, nezakonita državna potpora, ali pomoglo bi da se u vidi što je to zapravo nezakonita državna potpora ako se dakle plaća porez u zemlji u kojoj se posluje. Drugo pitanje je kako to možemo napraviti, a da pritom neke tvrtke ne stavimo u lošiji položaj. Za sada nemam još rješenja za to. E, treba naravno da takve mjere ne budu na uštrb tvrtkama, ali sve mora odgovarati i zahtjevima za transparentno poslovanje. Što se tiče više sredstava, čovjek uvijek može imati više sredstava. To uvijek može biti korisno, no pitanje je e, E, koliko još e, kolegama koji pregovaraju o proračunu za 2016. godinu. Dakle, ja ću s njima surađivati i s vama i jednostavno ona sredstva koja mi se stave na raspolaganju pokušat ću ih što bolje iskoristiti kako bismo što bolje ostvariti naše zajedničke ciljeve. Hvala. A sada kolega Andersen e, u ime socijalista. Hvala, ja ću govoriti španjolski. Imam dva pitanja. Prvo su postupnovna pitanja. Postoji li za sada već neki datum kada ćemo saznati e, za rezultate predmeta protiv Apple i e, protiv Amazona? A drugo, nadovezujem se na pitanje Nine Gill. Vodi li se rasprava o tome da li se Kina može smatrati tržišnim gospodarstvom? Koliko ja znam, vi ste ti koji ste nadležni za tržišno natjecanje u, na europskom tržištu dok su drugi povjerenici više zaduženi za međunarodnu trgovinu. Međutim, zanima me vaše mišljenje. Mislite li da e, je tako jedna vlada koja gotovo jedno stoljeće već funkcionira na taj isti način, dakle državna, državnom planiranjem, možete li to smatrati e, tržišnim gospodarstvom? Jer u osnovi radi se o centraliziranoj državnom gospodarstvu. Činjenica jeste da je uvoz e, jako, jako velik i ti se proizvode uvoze iz velikog broja zemalja koji nemaju tržišno gospodarstvo. Što vi dakle o tome mislite? Ne mogu vam e, dati e, odluke po pitanju Apple i Amazona. Amazon je počeo nešto kasnije nego li Apple. Ne mogu vam dati određeni datum ne zato što to e, ne želim, već jednostavno taj datum još nije poznat. Pokušamo jednostavno odluke najbolje moguće utemeljiti. Drugo vaše pitanje vezano je za Kinu. Kina e, i taj odgovor zapravo ima puno formalnih implikacija ako se Kinu smatra tržišnim gospodarstvom. Dakle, vezano za mnoge aspekte svjetske trgovinske organizacije. I e, to će biti relevantno i za Europski parlament, budemo li Kinu smatrali tržišnim gospodarstvom kao i svakim drugim tržišnim, kao normalnim tržišnim gospodarstvom. Ali ja mislim da tržišno gospodarstvo može biti e, može se manifestirati u različitim vidovima. I u EU imamo određene reguliranje. Ja sada neću govoriti o VTO i e, uskoj definiciji tržišnog gospodarstva. Što se Kine tiče, mogu reći da smo upravo potpisali radni dokument koji će nam omogućiti da se bavimo određenim pitanjima e, kontrole spajanja poduzeća, e, da se blisko surađuje ako se o E, spajanju poduzeća treba obavijestiti u više od e, jednog e, jurisdikcije. Koordinacija se poboljšala jer možda će na kraju to uroditi poboljšanjem globalizacijom. Dakle, i kad, bez obzira na to kakva će definicija biti gospodarstvo e, gospodarstva u Kini, još uvijek moramo i dalje raditi i sa Kinom i to moraju surađivati i e, Vijeće Europski parlament i komisije. Hvala. A za kraj naš izvjestitelj. Hvala lijepa gospođo povjerenice. Želio bih se vratiti na jednu rečenicu iz vašeg odgovora da će se novac vratiti poreznim obveznicima, ali nisu pogođeni porezni obveznici Luksemburga već drugih država članica. Radi se o e, prisiljenju dobiti. Nije u redu da Luksemburg ima jedan promil stanovnika u Europi, a 10 posto više poreznih prihoda od svih drugih država članica. Postavit ću pitanje drugačije. Kako vi mislite da Europski parlament u budućnosti može intenzivnije uključiti u objavljivanje smjernica, uputa, načelnih odluka, kao što je, na primjer, sudjelovanje nacionalnih tijela za tržišno natjecanje, i vratit ću se na regionalnu perspektivu. Četvrtog studenog je komisija donijela gledište vezano uz e, tužbu e, u predmetu Nürnberger. Vaš prethodnik je bio uključen u to pitanje i naše pitanje zapravo nikada nije komisija odgovorila da li je taj postupak bio transparentan i neutralan u smislu tržišnog natjecanja i e, bez diskriminacije. Mi smatramo da to nije bilo tako. Zašto komisija, ne vi osobno, već vaši službenici nisu provjerili tu tvrdnju? Sada je predmet pred sudom uz, s argumentima odvjetnika koje ne razumijem, zato što mi je poznata ta cijela priča. Pa upravo činjenica da postoji sud Europske unije je i taj koji treba omogućiti da sve bude neutralno i neovisno. I to je jedan od najvažnijih argumenata. A naravno i mi i interno provjeravamo sve aspekte i e, sve račune i pazimo dakle da e, mi zapravo ništa nemamo sa samom provedbom pravila tržišnog natjecanja. A e, dobro dobar početak je upravo da Europski parlament vrši nadzor nad nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje. Ja ću e, paziti da Europski parlament igra ulogu donositelja e, zakona. E, to ja želim jer mislim da ćemo tako <clears throat> bolje raditi i polučiti bolje rezultate. Dakle, ako parlament bude sudakonodavac, naravno e, bit će potrebno mnogo da se to ostvari, ali ne bude li negativnih mišljenja u javnoj raspravi, e, to je, ja mislim, ispravan način. E, već smo ranije imali takve slučajeve i to je na korist europskih građana. Mislim da treba napraviti ono što je zaista očito i e, to pravim redom. Mislim da je prema pravilima vrlo jasno da smo uspjeli povratiti državne potpore od onih država koji su e, to e, tako postupile. I to je nešto što je zasniva na jednoj vrlo davnoj odluci, a slično bismo trebali postupiti kada se radi o porezima. U svakom slučaju, e, to je vaš zadatak, ne moj, ali rado ću u njemu sudjelovati. Hvala lijepa, ovim smo zaključili listu govornika. Povjerenice, hvala vam što ste došli. Vrlo ste ljubazno e, rekli u vašem uvodnom izlaganju da želite e, slušati i nadahnuti se ono što ćemo mi reći vama, ali moram vrlo otvoreni reći, puno smo naučili od vas. Nadamo se da ćemo sljedeće godine zaista napredovati e, i da ćete ostvariti mnogo onoga na čemu sada radite. Što se tiče izvješća o tržišnom natjecanju, 13. listopada smo čuli prijedlog toga, e, a raspravljat ćemo e, u međuvremenu o tome prvog e, prosinca govorit će se o tome, glasat će se na odboru, a 18. siječnja će se glasati na plenarnoj sjednici. Ovim zaključujemo ovaj, prvi dan našeg dvodnevnog sastanka. Sutra ujutro u 9 sati nastavljamo i e, to e, sa nadzorom nad čuvenom, hmm, čuvenim misidom.